Liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, please take your... Poštovane kolegice i kolege, e, lijepo vas molim da zauzmete svoja mjesta. Ja, liebe Kolleginnen Drage kolegice i kolege, kao prvo dopustite da vam zaželim dobrodošlicu nakon ljetne stanke na, prvi, na prvom sastanku odbora za poljoprivredu. Nadam se da ste uživali u ljetnom eh, odmoru eh, nakon napornih izbora i kampanje. Sigurno vam je svima trebao dobar odmor. E, sada je pred nama jako puno posla i trebamo donijeti važne odluke i zato bih predložio da odmah krenemo e, sa e, predviđenim dnevnim redom. Kao prvo trebamo usvojiti dnevni red. Ukoliko nema primjedbi na predloženi dnevni red, konstatiram da je ovime dnevni red usvojen. Želio bih vas izvijestiti da e, kao i uvijek e, e, imamo prijenos ove sjednice putem web streaminga. E, imamo usmeni prijevod na 19 jezika. Nemamo prijevod e, na estonski, e, latvijski, malteški i irski. Ova četiri jezika danas, nažalost, nisu na raspolaganju u jezičnom režimu. Prelazim sada odmah na daljne točke dnevnog reda. E, dakle, prelazim na opći proračun Europske unije za 2020. godinu. Kao što znate, za to je nadležan odbor za proračun, a drugi odbori iznose svoje mišljenje. Naš e, izvjestitelj na ovu temu je e, Paolo de Castro. On je 23. E, srpnja podnio svoje mišljenje. Podneseno je 53 amandmana, a isto tako izvjestitelj je podnio sedam kompromisnih amandmana. Želi li se izvjestitelj javiti za riječ? Ukoliko to nije slučaj, predlažem da odmah krenemo s glasovanjem. E, molim da provjerite jeste li sa sobom ponijeli glasačke listiće, odnosno e, elektroničke kartice za glasovanje. Postoji li netko ovdje tko nema sa sobom e, elektroničku karticu za glasovanje? Koliko vidim, e, svi smo spremni, a to znači da možemo krenuti sa glasovanjem. No, e, budući da ima dosta novih kolegica i kolega, želio bih reći da ćemo glasovati o pojedinim amandmanima e, dizanjem ruke, a što se tiče kompromisnih amandmana, o njima ćemo glasovati elektroničkim putem u situaciji kada nije jasno e, za što je glasovala većina koja je glasovala dizanjem ruke, onda ćemo tu obaviti elektroničku provjeru i ponoviti glasovanje elektroničkim putem. Mislim da su sada stvari jasne. Krećemo sa e, amandmanom prvim. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. E, drugi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman treći za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman četvrti za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo. Amandman četvrti. Otvaram e, elektroničko glasovanje. Dakle, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ovaj e, amandman se odbija. Amandman peti. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman šesti. Za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman sedmi. Za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromisni amandman A. Elektroničko glasovanje je sada otvoreno. Zatvaram glasovanje. Ovaj amandman se usvaja sa 45 glasova. E, amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Ovdje moramo obaviti provjeru. Otvaram glasovanje o amandmanu 14. Zatvaram glasovanje. Ipak je situacija potpuno jasna. Dakle, usvaja se 38 prema 7. E, kompromisni amandman B Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno velikom većinom. E, nastavljamo sa amandmanom 25. Tko je za, protiv, suzdržan? Usvaja se. Amandman 26. za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, kompromisni amandman C. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno velikom većinom. Kompromisni amandman D. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno velikom većinom. Idemo dalje. 32. E, amandman za, protiv, suzdržan, Usvaja se. Amandman 33. za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Amandman 34. za. Protiv. Ovdje trebamo obaviti provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ovaj amandman se odbija. Kompromisni amandman E. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman F. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se i to jednoglasno. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 42. Za? protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromisni amandman G. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jednoglasno usvojen. Amandman 46. za protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 47. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 48. za, protiv, suzdržan, e, provjerit ćemo. Amandman 48. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 49. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. Amandman 50. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 51. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 52. za, protiv, suzdržan, odbija se. E, zatražena je provjera. Otvaram glasovanje o amandmanu 52. 52. elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 53. Za protiv, suzdržan, usvaja se. E, prelazimo sada na zaključno glasovanje koje se tradicionalno obavlja elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Je li to bilo prebrzo? Sačekat ću još malo. Jesu li sada svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 39 prema 5, jedan suzdržani, dakle usvaja se. Čestitam izvjestitelju. Sada prelazimo na pojedine projekte. Amandman 6001. E, Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 6002. E, za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 6000. E, za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Amandman 6020 e, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 6025 za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, sljedeći otpadaju.

suzdržan. E, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. 6042. E, e, Zatvaram glasovanje. Usvaja se 24 prema 21. Znači, da sada idemo dalje sa 6032 za protiv suzdržan usvaja se 6018 za protiv suzdržan usvaja se 6030 za protiv suzdržan provjerit ćemo 6030 Schließe die Abstimmung. E, zatvaram glasovanje. Odbija se. E, 6013. amandman za, protiv, suzdržan, odbija se. E, 6045. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Šest tisuća četrdeset otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ovaj amandman e, usvaja se. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo. Nije bio dovoljan broj glasova. Otvaram glasovanje o amandmanu 6034. Zatvaram glasovanje. Usvojeno velikom većinom. 6007. Za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 6035. Za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 6019. Za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 6038. Za. Protiv suzdržan, odbija se. 6006 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6017 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6041 za, protiv, suzdržan, Usvaja se. 6014 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6043 e, za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6040 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6044 za, protiv, suzdržan. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada je na redu 6004. Za, protiv, suzdržan. Usvaja se. 6028. E, Za, protiv, suzdržan. Usvaja se. 6026. E, Za, protiv, Suzdržan? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 6027 za, protiv, suzdržan, također usvojen. 6039. Za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. E, ovdje naravno nemamo e, zaključno glasovanje zato što se radilo o pojedinim proračunskim stavkama i ovdje želim čestitati izvjestitelju. E, želi li izvjestitelj sada nešto reći? Hvala, hvala svim kolegama i želio bih vas podsjetiti da u ovom mišljenju mi smo e, izbjegli da dođe do rezova u proračunu za poljoprivredu. Dakle, nesumnjivo mi želimo zaštititi e, sredstva poljoprivredne politike i nadamo se da će ovo mišljenje imati svoj prostor u odboru za proračun. Hvala svima. Ja, vielen Dank. Najljepša hvala. Sada možemo krenuti dalje sa dnevnim redom. Sada dolazi do razmjene gledišta o patentibilnosti biljaka e, s ciljem podnošenja pisane izjave e, proširenom žalbenom vijeću Europskog ureda za patente. E, riječ je o predmetu G13 kroz 19. Kolega Hojtema E, zatražio je raspravu na ovu temu i sada njemu dajem riječ. Hvala lijepo i hvala vam što ste ovo stavili na dnevni red. E, vjerujem da je ovo doista važan predmet. O čemu se radi? 2015. godine e, patentirane su dvije biljke, brokoli i jedna vrsta paprika. Međutim, te biljne vrste dobivene su klasičnim uzgojem. Dakle, to je biološki, prirodni proces uzgoja. što je u tome opasno? Uzmite u obzir činjenicu da neka biljna vrsta, primjerice, ako se patentira crvena boja rajčice, ako to bude patentirano, bit će u vlasništvu jedne tvrtke, što znači da više nitko ne bi mogao koristiti crvenu boju kod eh, uzgoja rajčica, što bi de facto značilo monopol nad proizvodnjom voća i povrća i mislim da je to vrlo opasno da se biljke, biljni materijali e, stave u ruke samo nekolicine tvrtke. 2015. godinu zajedno s nekim kolegama koji su bili sa mnom u prethodnom sazivu mi smo inicirali rezoluciju koja je usvojena velikom većinom glasova, a u kojoj stoji da više ne bi smjelo biti dopušteno da se dobivaju patenti za biljne vrste koje se dobivaju klasičnim e, uzgojem. Sve države članice u vijeću su također podržale tu rezolaciju, rezoluciju iskazale zabrinutost da se daju patenti za biljne vrste dobivene prirodnim uzgojem. Europska komisija je kazala da je direkt, to krivo tumačenje direktive o biotehnologiji, da mi ne želimo patente za biljne vrste koje se dobivaju klasičnom proizvodnjom. Europska komisija je 2016. godine objavila jedan e, memorandum u kojem su dana objašnjenja i dano je tumačenje te je rečeno da e, namjera nije bila da se e, ti patenti daju tvrtkama. Problem je u tome što u Europskoj konvenciji o patentima ovo ne stoji nigdje eksplicitno, dakle to stoji u provedbenoj uredbi, ali ne u samoj konvenciji. Tehnički odbor e, Europskog patentnog ureda kaže da tekst konvencije nije dovoljno jasan i da nije jasno da se ne treba davati patente biljnim vrstama koje se dobivaju e, dakle tradicionalnim uzgojem. Predsjednik e, Europskog patentnog odbora je zatražio proširen, od proširenog žalbenog odbora koji ima nadležnost da e, utvrdi smije li se dati patent ili ne, da preuzme taj predmet. E, također je zatraženo mišljenje Europske komisije. Ja bih zamolio naš odbor da inicira još jednu rezoluciju tako da ovaj novi saziv Europskog parlamenta pokaže da podržava to stajalište i da smatra da ne bi bilo dobro da se odobravaju patenti za biljne vrste dobivene prirodnim uzgojem. Hvala. Hvala lijepa kolega Hojtema. Sada bih prvo dao riječ predstavnici komisije. Odnosno predstavniku komisije, gospodinu Džipiniju iz pravne službe komisije. E, samo da vidimo e, gdje sjedi. Izvolite. Hvala. Dakle, ja sam ovdje ispred pravne službe Europske komisije. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama i hvala vam što ste ovo važno pitanje stavili na dnevni red. Komisija će također dati izjavu e, proširenom žalbenom odboru Europskog patentnog ureda i zauzet će stav koji je već e, objašnjen u izjavi koja je dana 2016. godine, proizvodi dobiveni iz bioloških procesa ne bi trebali biti predmet eh, davanja, odnosno traženja patenta. Ako nam možete pružiti bilo kakvu pomoć eh, u vašem odboru, u bilo kojem vidu, eh, to će nam biti dragocjeno kako bi se stajališta odbora mogla uvrstiti u izjavu komisije gdje će biti definiran e, stav Europske unije. Što se tiče proširenog odbora, žalbenog odbora, dakle rok za podnošenje prvog očitovanja je 1. listopada. Mi ćemo e, ponoviti ono što smo već iskazali u svojem mišljenju iz 2016. godine nadamo se da ćemo dobiti punu potporu vašega odbora u tom smislu. Mislim da bi to bilo sve. Želite li vi nešto dodati? Ne, sam e, iz glavne uprave za rast. Mi smo, to dakle u našem djelokrugu rada i eto, vrlo nam je drago da ćemo sudjelovati u tome. Hvala. Dank für die der Kommission. Jetzt haben sich verschiedene... Hvala lijepo. Hvala komisiji na pojašnjenjima. Nekolicina kolega je zatražila riječ. Gospođa Šajepirik, izvolite. Hvala vam lijepo. Kolega Jan Hautema je objasnio situaciju vrlo jasno. U prethodnom sazivu smo mnogo razgovarali o ovoj temi, e, izradili smo rezoluciju, neću ponavljati sve što je već rečeno jer nemamo dovoljno vremena, ali bilo bi sjajno kada bismo sada ostvarili neke pomake. Ovo je doista dobar primjer kako sadašnja komisija može uputiti jasni signal poljoprivrednom sektoru da je na njegovoj strani. Mislim da je to jedan e, birokratski, jedna birokratska prepreka i bilo bi dobro da je zaobiđemo. Hvala. Gospodin Andrije, hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodinu Huitemi e, što je predložio ovu razmjenu mišljenja, da ovo je vrlo važno pitanje. Mi smo već e, razgovarali o tome no mislim da je važno da objasnimo novim zastupnicima o čemu se ovdje točno radi. Dakle, tu se postavlja pitanje proširenje patenata na biljne vrste koje proizlaze, odnosno koje se dobivaju prirodnim biološkim procesima. I doista sam iznenađen ovom odlukom s obzirom da smo mi osudili e, zlouporabu korištenja patenata i to u nazočnosti EPO-a mi smo se složili da je ovakav prijedlog neprihvatljiv i opasan i riječ je o zlouporabi koja omogućuje, odnosno e, ostavlja otvorena vrata nekolicini velikih grupacija kako bi dobili monopol nad živim vrstama. Dakle, mislim da moramo jasno reći o čemu se ovdje radi i to u jednom komercijalnom i financijskom e, cilju umjesto da se e, radi na inovacijama i na tome da zajedno dijelimo rezultate E, znanstvenih e, postignuća. Dakle, mislim da trebamo reagirati prije 1. listopada. Ne znam može li se o tome razgovarati na sastanku koordinatora, ali mislim da trebamo hitno reagirati i to vrlo jasno i precizno, konkretno. Hvala. Hvala. Gospodin Dorfman ima riječ. Hvala vam. Prethodni govornici su već e, mnogo toga rekli, mislim da ne treba ništa dodavati. Zahvaljujem gospodine Hojtemi što je postavio ovo pitanje i podržavam njegovu ideju da se donese rezolucija u našem odboru. Mislim da trebamo biti vrlo jasni kada je riječ o ovoj problematici. Što se tiče proizvođača e, biljki i biljnih vrsta u Europi, često se misli da je riječ o velikim korporacijama, no to nije točno. Postoji čitav niz, čitav raspon e, proizvođača u Europi. Tu su uključeni i znanstveni instituti u poljoprivrednom sektoru. Svi dionici, svi oni koji se bave uzgojem biljnih vrsta, dakle konvencionalnim uzgojem, za njih sve je važno da imaju slobodan pristup bankama sjemena, dakle e, biljnom materijalu, genetskom materijalu koji je raspoloživ. Njima je to potrebno kako bi se doista mogli baviti proizvodnjom, jer u protivnom e, u protivnom bi uzgoj bio vrlo skup i to bi negativno utjecalo na manje proizvođače moramo misliti na naše poljoprivrednike i na manja poljoprivredna gospodarstva. To je važno za Europu i e, moramo zadržati i očuvati raznolikost. Hvala, mnogo je toga već rečeno. Želim zahvaliti gospodin Hojtemi na inicijativi, zahvaljujem i komisiji koja je vrlo jasno podržala e, tumačenje koje je dano 2016. godine. Mislim da bi bilo dobro da imamo e, široku većinu koja će podržati rezoluciju u parlamentu i podsjećam da je na sastanku odbora od 18. ožujka Belgija podržala e, dakle bilješku komisije iz 2016. godine. Velik broj zemalja je to također podržao i mislim da bi i vijeće trebalo većinom glasova podržati ovu rezoluciju kada je riječ o proizvodima koji se dobivaju biološkim procesima. Oni ne bi trebali biti predmet e, patenata. E, dakle, poljoprivreda bi trebala omogućiti raspoloživost svih vrsta, e, svih biljnih vrsta. Za poljoprivrednike mislim da je to jedna ključna bitka za nas i vrlo je zapravo šteta je da Europski patentni ured svako toliko izlazi sa nekim e, novim idejama. Mislim da trebamo e, doista pokazati da ako ne jednoglasno, onda velikom većinom podržavamo ovu inicijativu. Kolega Hojsling. E, da, to je zapravo priča koja nikada ne završava. I u prošlom sazivu smo se bavili ovim pitanjima. Čudi me e, to što je Europski ured za patente i nadalje radi to što radi, a ne slijedi političke smjernice. Naravno da postoje gospodarski interesi koji su povezani sa e, zaštitom patenata, jer Ured za patente živi od broja patenata i tu postoji njihova vlastita dinamika jer oni žele e, patentirati sve što se može patentirati. Međutim, što se nas tiče, ne smije postojati patent na e, život. Ne mogu se patentirati prirodni procesi. A da se to još uvijek radi, smatram da je to politički skandal. Ne znam e, tko to pokreće, e, je li komisija toliko bespomoćna, je li je Europski parlament toliko bespomoćan, pa onda ne može provesti političke smjernice u jednom e, europskom tijelu. To me doista jako čudi. Mi možemo usvojiti rezoluciju, međutim postavio bih pitanje komisiji što kanite učiniti. E, imam osjećaj kao da nas netko vuče za nos. E, mi usvajamo određenu rezoluciju i onda se i dalje postupa protivno toj rezoluciji i onda mi usvajamo sljedeću rezoluciju, a opet se ništa ne događa. Moramo odaslati jasnu političku poruku, ali očito nije dovoljno samo usvojiti rezoluciju, jer očito Ured za patente djeluje protivno svim političkim smjernicama. Rok je relativno kratak, možda možemo podnijeti zajedničko mišljenje, ali zapravo treba poduzeti daljnje korake jer e, taj e, samostalni život za koji se opredijelio Ured za patente nama nije prihvatljiv. Hvala. E, kolega Venige. Ja bih rekao da se treba da bi trebalo prevaliti stotine kilometara u Europskoj uniji prije nego što biste naišli na nekoga tko bi rekao da odobrava patentiranje prirodnih procesa. Mislim da je važno da usvojimo rezoluciju. Zastupnik Hojtema je kazao da ne želimo da ovi procesi budu u rukama e, moćne nekolicine i mislim da to ima smisla. Neki e, od genetski modificiranih procesa koji su već patentirali, patentirani e, su u interesu nekolicine, a ne sviju. Mislim da ljudi koji su patentirali te procese e, su obrazovani u našem obrazovnom sustavu koji je plaćen iz novca e, poreznih obveznika i oni misle da su neovisni od ostatka svijeta, međutim ne bih se s time složio. Dakle, mislim da je važno vidjeti je li riječ o prirodnom procesu ili ne i e, ne sviđa mi se ta ideja da bi neki pojedinci mogli biti vlasnici nad time. Hvala lijepa. kolega Rusin. Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan Hvala. I zahvaljujem kolegi Hojtemi e, što je pokrenuo ovu važnu temu. Ja bih se želio pridružiti konsenzusu koji smo ovdje čuli. Mislim da je važno da naš odbor zauzme jasan stav. Krajnji je trenutak e, da se zatvori ova, prazna, ova pravna praznina. Imam dojam da se svi slažemo da je to potrebno učiniti i da se svi slažemo da biljni materijal dobiven prirodnim procesima ne bi trebao biti predmet e, patentiranja. To je također e, svrha i direktive o biopatentiranju. Biljni materijal mora biti na raspolaganju e, dakle proizvođačima kako bi mogli uzgajati nove biljne vrste. Parlament je zauzeo vrlo jasno stajalište o tome u prethodnom sazivu, e, a komisija je također bila jasna u svom tumačenju. Članovi EPO-a također su rekli da bi htjeli da se sada zatvori ta pravna praznina. Međutim, mi moramo učiniti taj korak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 Hvala. E, kolege su e, rekli da mi ne bismo trebali sigrati vatrogasaca. E, dakle, kada netko patentira periodni proces, da mi moramo intervenirati. Takvi periodni procesi ne smiju nikada biti predmet patenata i moramo zaključiti tu raspravu jednom za uvijek Posljedice bi trebali bile grozne i za poljoprivrednike jer svaki put bi trebali e, plaćati e, korištenje e, biljaka. Međutim, to bi bilo i katastrofalno za istraživanje i razvoj i na posljedku bi potrošači trebali plaćati sve to. Hvala lijepa, kolegica McIntyre. Thank you, Hvala, žela bih e, podupriti e, ovo i zahvalno sam Janu Hajtemaru koji je e, ovo uvrstio na dnevni red. Slažem se sa svim rečenim danas, međutim, ukoliko netko traži patent, znači netko mora onda dokazati inventivnost i ja jednostavno ne mogu shvatiti kako e, je moguće govoriti o e, e, tom elementu otkrivanja u biološkom procesu. Dakle, tu ne može biti govora o patentu. I Jasno je da e, biljni e, i životinski materijal da mora e, biti na raspolaganju uzgajivačima kako bi mogli odabrati nove sorte. Također u prošlosti smo govorili o potrebi za biološkom raznolikošću i također o potrebi za stvaranjem velikog biološkog e, pula i bila bih vrlo zabrinuta ukoliko bi mali uzgajivači i e, ti e, mali poljoprivrednici odjedanput bili suočeni sa situacijom da taj pul, ta raznolikost biološkog materijala više im ne bi bila na raspolaganju i ja podupirem ovu, ovaj, ovu svestranačku potporu i drago mi zbog toga. Hvala. E, kolega Kristensen. Sorry. Um, I'm speaking on Danish. Obratit ću vam se na danskom. Hvala e, Janu na ovoj inicijativi. Hvala vam na eh, uvrštavanju ove rasprave. U potpunosti se slažem sa eh, njegovim prijedlogom. U pitanju su ovdje veliki gospodarski interesi, u pitanju su multinacionalke, one naravno žele patentirati ovakve procese. Riječ je o velikim iznosima novaca. I jasno tu treba imati na umu i eh, pitanje javnog zdravstva i širuju aspekt, dakle trebamo jasno glasno reći ne. Zahvaljujem na ovom mišljenju. Još se javio kolega David. Javlja li se još netko? U redu, kolega David. Hvala. Mm, ja imam e, iskustvo vezano za kemikalije u farmaceutskoj industriji koje se patentiraju i ovdje mogu zapravo uočiti određene paralele. Dakle, ne bi trebalo biti e, dopustivo da se određene sorte patentiraju sorte e, koje već e, postoje i to je samo po sebi logično. Međutim, s druge strane, ukoliko mi tvrdimo da te sorte su zapravo posljedica bioloških procesa, odnosno da e, uzgoj e, povlači za sobom određene troškove i ukoliko netko želi e, uložiti u uzgoj novih sorata biljaka, onda bi trebali imati određeno jamstvo tijekom određenog vremenskog razdoblja i isto se može primijeniti i za ljekove, Riječ je o ograničenom, e, vremenski ograničenom razdoblju, međutim e, trebalo bi e, omogućiti da netko ima isključivo pravo na te proizvode kako bi mogli povratiti te iznose novaca i kako bi se potaknuo uzgoj novih sorata. Jer ukoliko jednostavno uvedemo opću zabranu, dakle zabranu patentiranja biljnih sorata e, i ja mislim da jedno, tijekom jednog vremenskog razdoblja e, bi se trebalo zabraniti e, kopiranje. Hvala, svi tu. Hvala vam što ste mi dali riječ. Želim pozdraviti inicijativu kolege Hvitema. I želio bih također naglasiti da ova ideja patentiranja živih organizama zapravo znači na neki način da se da se zapravo uzime u obzir naše, odnosno da se na neki način preuzima vlasništvo nad našim nasljeđem. Jer e, zapravo vlasnik, krajnji vlasnici su, krajnji vlasnici su naši poljoprivrednici. Htio bih e, samo nešto reći o autonomiji poljoprivrednika nad e, sadnim materijalnom, nad kako bi poljoprivrednik mogao dobivati sjeme koje sam zasadio. Zamislite kada bismo sutra imali pravni okvir koji bi spriječio poljoprivrednika da e, uzima, dobiva sjeme koje je sam zasadio i sam požnjao. Osim toga tu imamo i problematiku klimatskih promjena, a najbolje bi bila prilagodba genetskih resursa kroz putem takozvanih ekotipova, neću sada ulaziti u tehničke detalje. Dakle, radi se o tome da se genetski resurs prilagođuje klimatskim e, obilježjima i obilježjima tla. Molim vas e, da se ne vodimo ovom logikom. Ja zahvaljujem gospodine Hujteme što je otvorio ovu temu jer e, mislim da kada bismo išli ovim zadanim smjerom više bismo e, protivno smjeru povijesti i mislim da ne bismo odgovorili izazovima budućih naraštaja. Hvala lijepa. Koliko vidim nema daljnjih e, govornika. Drago mi je što vidim da velika većina misli identično. Postoji pitanje koje bih postavio komisiji u pogledu same procedure. E, što je to što bismo mi mogli učiniti i što je u našem djelokrugu rada? Što bismo mi kao odbor za poljoprivredu Europskog parlamenta mogli učiniti? E, trebamo li e, slijediti e, prijedlog pojedinih zastupnika da pozovemo i druge zastupnike da se angažiraju. E, dao bih riječ komisiji, izvolite. Um, um, Hvala prema eh, pravilima eh, ugovora, eh, ali naravno govorim uz nadzor službe, dakle e, e, Europska e, komisija predstavlja institucije, međutim ukoliko pojedinac želi komentirati, djelovati, on to može i to je također i slučaj i to vrijedi za zastupnike Europskog parlamenta. Kao što znate, mi u komisiji mi smo objavili jednu bilješku i nedavno je također komisija je e, poduprla e, e, tu bilješku i vezano za ovaj ovaj zahtjev proširenom žalbenom vijeću. Mi možemo poduprijeti takve inicijative jer mi dijelimo iste ciljeve. Hvala. Vielen Dank. Ähm, Kolege Hvala lijepa. E, želite li vi, kolega Hojtima, još jednom na kraju nešto reći? Dakle, slažete li se s tim da se i na nižim razinama e, krene sa jednom inicijativom? Mm, želio bih eh, eh, pojasniti, kao što je komisija rekla, dakle možda mi možemo dati određeni obol za čitav postupak u Europskom uredu za patente i naravno Europska unija, tu postoji dakle Europska komisija. Međutim, u svakom slučaju bilo bi dobro da izvršimo eh, pritisak i da radimo na jednoj rezoluciji i to bi zapravo mm, bilo naše političko stajalište kojim bismo izražili, izrazili naše protivljenje. Dakle, trebali bismo nastaviti raditi na izradi rezolucije. Kolegi Thank you, President. Kolega Čolos, mislim da nam treba više od osobnog mišljenja pojedinih zastupnika parlamenta. Mi trebamo uputiti jasnu političku odluku i E, kao što je moj kolega Daniel Bude rekao, mi moramo daslati jasnu političku poruku vezano za naše mišljenje glede toga. Ni u pitanju pravno pitanje, u pitanju etičko i moralno pitanje i e, riječ je E, o nečemu što se tiče i parlamenta, ne e, samo e, odvjetnika i pravnika. Dakle, ja predlažem održavanje rasprave na razini parlamenta i parlament bi trebao daslati jasnu poruku. Parlament kao institucija koja je odabrana od strane europskih građana, a ne samo ovaj, bilo, nije to bilo kakva institucija. Možda samo jedno pojašnjenje. E, što se tiče samog sadržaja, u potpunosti se slažemo. E, jedino smo suočeni sa sljedećim problemom. Ako usvajamo rezoluciju, o tome treba glasovati e, parlamente. a to nećemo uspjeti prije roka 1. listopada nećemo uspjeti usvojiti rezoluciju. Za dva tjedna imamo plenarno zasjedanje i to je prva prilika da glasujemo o rezoluciji, a to onda ne bi išlo preko odbora za poljoprivredu. E, tajništvo e, nas je izvijestilo da postoji, e, da bi to onda značilo da smo zaobišli političke klubove. Dakle, postojala bi ta mogućnost ali ne, ne postoji mogućnost da odbor za poljoprivredu provede cijelu proceduru. E, kolega Hojsling. E, ja smatram da ne bismo se mi ovdje trebali očitovati kao pojedini zastupnici, nego parlament u cijelosti. E, u sklopu klubova možemo donijeti odluku da usvojimo treću rezoluciju. To bi bila jasna poruka. E, na konferenciji predsjednika možemo razgovarati o tome možemo li to staviti na dnevni red. E, o tome možemo voditi raspravu i odoslati jasnu političku poruku. U protivnom to nema smisla. Ako mi kao odbor za poljoprivredu imamo svoje samostalno mišljenje, ali trebamo e, stav cijelog parlamenta i to će biti potpuno jasna poruka. A mislim da postoji mogućnost da će svi klubovi biti složni oko ove teme i trebali bismo doista pokušati to staviti na dnevni red. Ne znam što vi mislite, ali ja mislim da postoji mogućnost da doista usvojimo rezoluciju. Hvala lijepa, kolegica Melo. E, da, hvala. E, slažem se s onim što je upravo rečeno. E, mislim da se ovdje slažu svi klubovi. Ako se svi dogovorimo, onda doista možemo podniti prijedlog za usvajanje rezolucije i to uopće nije problem i možemo to učiniti na način da obuhvatimo sve klubove i sve stranke i to bi bilo u roku. U redu, dalje, kolega Čolos. Uh, da, spreman sam to predložiti na konferenciji predsjednika. Ukoliko eh, imam eh, potporu ostalih eh, klubova zastupnika, ja ću to provjeriti sa svojim kolegama i mi ćemo to onda uvrstiti na konferenciju predsjednika jer moramo biti jasni, moramo biti proaktivni. Hvala lijepa. Kolega De Castro. Da, E, pratim e, razmišljanje kolega Dačena ja bih e, zapravo poslao u ime svih, poslao bi jedno pismo konferenciji predsjednika gdje bismo zatražili uvrštavanje na dnevni red ove točke i kako bi se skrenula pozornost na ovu tematiku na plenarnoj sjednici. Mislim da je to evo najjača, najbolji način djelovanja. U redu, komisija se još jednom javila za riječ, izvolite. Hvala. Kratko pojašnjenje. Da, naravno, politička rezolucija je opcija za parlamente i to bi bilo nešto eh, na eh, korist. E, ovog predmeta. Mislim što se tiče ovog roka e, kraja listopada, dakle ukoliko rezolucija e, prispije kasnije, morate znati da ovi procesi pred proširenim žalbenim vijećem traju vrlo dugo, 20 mjeseci, dakle nećemo zakasniti ukoliko se ova rezolucija i usvoji nakon ovog roka u listopadu. Dakle, e, e, rok prvi e, listopada je samo postupovni rok vezano za podnošenje, međutim politička rezolucija bi, parlamenta bi bila jednako korisnika, korisna, bila ona upućena prvog listopada ili kasnije Also, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten oder U redu. E, sada su pred nama dvije mogućnosti, odnosno različiti prijedlozi. Prvo e, prvu izjavu komisije shvatili smo malo drugačije i zahvaljujemo na ovom dodatnom pojašnjenju u smislu da postoji mogućnosti naknadno e, dostaviti rezoluciju. Što se tiče procedure, možemo krenuti preko odbora za poljoprivredu ili e, možemo krenuti sa ovim ubrzanim postupkom kako bi to došlo na dnevni red za na sljedećoj plenarnoj sjednici. Hoćemo li sada donijeti odluku o tome ili ćemo o tome prvo razgovarati u krugu koordinatora? Možda bi to bila dobra ideja i ondje onda u tom krugu koordinatora možemo donijeti odluku o proceduri. Izvolite. E, kako ja to shvaćam, e, s obzirom na ulogu europskih institucija smatram da je e, iznimno važno da Europski parlament podnese svoje jedinstveno mišljenje do 1. listopada. Dakle, mi smo E, izabrani zastupnici jasno smo iznijeli svoja mišljenja, svjesni smo toga da je riječ o hitnom pitanju i smatram da bi bilo dobro to staviti na dnevni red plenarne i usvojiti rezoluciju prije 1. listopada. Same činjenice jasne su već dugo vremena, potpuno je jasno kakav je naš stav, zašto bismo onda krenuli sa dužom procedurom ako to možemo obaviti i prije. Kolega Dorfman. E, mislim da ova rasprava pokazuje da smo doista složni. E, složio bih se sa idejom da o tome razgovaramo na razini koordinatora i onda možemo vidjeti e, što u najvećoj mjeri odgovara interesima parlamenta. Kolega Andre. Hvala lijepo. Mislim da su stvari jednostavne i prijedlog Paula de Castra je dobar. Dakle, mislim da trebamo službeno se obratiti konferenciji predsjednika, zatražiti da parlament e, definira svoje stajalište i trebamo reagirati brzo. I kao što smo čuli, stajalište treba biti vrlo jasno što se tiče dakle, glavnih e, e, uloga i etičkih pitanja. Alles E, vezano za e, gospođu e, Miller, mi moramo zaista izvršiti pritisak. dugo smo čekali na ovo, treba nam jasnoća. Postoje ljudi i organizacije koji ne dijele naša, naša htjenja. Želi li kolega Hojtima još jednom nešto reći? Iskreno govoreći, ja sam e, pragmatičan, e, kao što je komisija rekla, dakle ovaj e, rok od 1. listopada nije nešto, nešto sveto, da tako kažem. Ja u svakom slučaju želim jednu snažnu rezoluciju od, sa strane čitavog Europskog parlamenta. the decide. Ali ostavimo koordinatorima da o tome donesu odluku. E, slažu li se e, svi sa ovom idejom da o ovoj temi još jednom razgovaramo na razini koordinatora? E, moramo pokazati jasnu političku volju koja je u ostalom ovdje jasno izražena. Tako da ćemo o tome razgovarati danas. A pitanje samog postupka je u drugom planu. No, u svakom slučaju, ako smo se oko ovoga dogovorili, E, Sada bih e, preknuo sastanak. E, zaključujem sjednicu jer smo odradili sve točke predviđenog dnevnog reda. Preostalo je još samo pitanje E, hoćemo li sad odmah krenuti sa sastankom koordinatora ili ćemo imati stanku do 11 sati? E, otvoren sam za sve vaše ideje. Jetzt. Želite da sastanak bude odmah sad? U redu. Dakle, imamo stanku od pet minuta i nakon toga e, krećemo sa sastankom koordinatora.